Buongiorno. Dobro jutro. Dragi kolege i kolegice, gospođo predsjednice, gospodine predsjedniče. Dobar dan svim nazočnim kolegama, ali i onima koji nas prate iz drugih mjesta. Na početku bih e, s vama podijelio e, nekoliko misli. Prisjetimo se svih žrtava koronavirusa, njihovih obitelji, obitelji njihovih najmilijih. Osim toga htio bih e, svim bolesnicima poželiti da što prije ozdrave. U ovom trenutku naši zdravstveni djelatnici nalaze se na prvoj liniji u borbi protiv ovog virusa i zaslužuju svu našu potporu, naše divljenje i zahvalnost e, na poslu koji obavljaju i na njihovoj velikodušnosti. Po tome se ističu u često dramatičnim situacijama. Naše misli su također upućene svim dobrovoljcima, svim onima koji pružaju potporu onima koji su u teškoćama. Već sam to e, više puta istaknu. Humanost naših naših sugrađana je naše najveće bogatstvo. Također bih zahvalio svim onim radnicima, djelatnicima, zahvaljujući kojih naša društva i dalje funkcioniraju. To su poljoprivrednici, svi oni koji rade u telekomunikacijama, ljudi koji su zaposleni u sektoru sigurnosti, pa i one osobe koje rade primjerice na kasama u supermarketu, svi oni koji nam omogućuju da telefoniramo, da budemo bliski jedni drugima. Mnogo je to ljudi, svi su oni aktivni, rade u svojim područjima, disciplinirani su, odgovorni su, ne posustaju. Svima njima ide naša zahvala. Nemojmo zanemariti ni sve one građane, autore jednostavnih gesti. Oni kupuju primjerice za starijeg susjeda ono što mu je potrebno, ipak zovu prijatelje koji su u izolaciji, oni koji se brinu za najranjivije. To su sve male geste, konkretne solidarnosti. Jednu sličnu gestu je napravio i parlamentu. Otvorili smo naše kuhinje da bi svaki dan pripremili tisuću obroka za dobrovoljce i za beskućnike. U našim uredima ćemo također ugostiti sto e, žena koje pripadaju najranjivim skupinama. Jednako ćemo učiniti u Strasburgu, u Luksemburgu. Stavili smo na raspolaganje e, lokalnim vlastima u potrebu e, naših ureda ukoliko za to postoji potreba. To su gradovi koji nas ugošćuju i kojima smo dužni Želim također uputiti pozdrav građanima Brisela, Strasburga i Luksemburga i poručiti im da ćemo se uskoro ponovno susresti, da ćemo zajednički nastaviti raditi za Europsku uniju. Inicijative Europskog parlamenta obilježene su ovom hitnoćom. Priznajem da sam tu donio teške odluke, ali uvijek su me ohrabrivali i podržavali e, svi klubovi zastupnika i zahvaljujući savjetima brojnih e, zastupnika bilo je moguće nastaviti s radom ovdje u parlamentu. Također ovdje valja spomenuti svo naše osoblje i našu administraciju ovdje u parlamentu sa velikim osjećajem za dužnost i hrabrošću. Oni su stalno prisutni, jednaka zahvala ide svim glavnim direktorima. Zamolio bih gospodina glavnog tajnika da prenese ove naše riječi zahvalnosti svim djelatnicima, radnicima, to su muškarci i žene koji rade u sektoru čistoće, sigurnosti. I hvala svima onima u našim glavnim upravama koji su omogućili da odluke koje smo donijeli ovdje budu smjesta operativne. Također ulažu se napori da parlament ostane otvoren, da nastavi raditi na razini svih svojih tijela. Moramo dokazati i pokazati da institucije brinu o ljudima. Želimo braniti svoje vrijednosti i u, ovom, i u ovim teškim trenucima. Demokracija se ne zaustavlja. Ovo su teška vremena mnogo toga još valja učiniti. Tu je promišljanje o društvu u kojem ćemo se naći nakon, ovih, nakon ovog teškog razdoblja. Europska unija se već uvelike zalaže da bi odgovorila na potrebe građana i država članica. Zalažemo se za naš zajednički interes i tijekom ovog razdoblja krize i nakon krize dalje ćemo nastaviti raditi na tim pitanjima jer iz ove krize želimo izaći snažni, otporni, spremni da se sutradan uspijemo nositi sa svim izazovima koje donosi globalizirani svijet. Mi se upravo sada donosimo odluke vezane uz zdravstveni sektor kako bi bili na raspolaganju e, zdravstveni proizvodi, osnovni proizvodi koji su potrebni tom sektoru, proizvodi koji su potrebni sektoru istraživanja, sve ono što je potrebno da se pomogne radnicima, obiteljima, da se pomogne poljoprivrednicima, ribarima, poduzetnicima. Samo zajedno možemo postići rezultate koji će značiti dobrobit za naše građane. Moramo zajednički koordinirati uklanjanjem zaštitnih mjera. Pridružujemo se apelu Europske komisije. Hvala gospođi predsjednici što je danas ovdje s nama. Izlaz iz krize treba biti uređen i koordiniran. A sve kako bismo spriječili da se zaraza vrati. Učinci takvog povrata zaraze bi mogli biti strašni. Zato je važno da naše zaštitimo naše demokracije i da saslušamo građane. Mi smo njihovi izabrani predstavnici i danas ćemo raspravljati i usvojiti rezoluciju koja se tiče koordiniranog odgovora Europske unije u borbi protiv pandemije i njezinih posljedica. Tu su također tekstovi koji se tiču drugih mjera. Mi želimo dati odgovor kada je riječ o najboljim mogućim mjerama. Želimo također ukazati na potrebne fondove koji će biti stavljeni na raspolaganje državama članicama i koji će na taj način dobiti najveće moguće financijske iznose. Moramo biti ambiciozni. Evropski građani očekuju od nas brze odgovore kako bi mogli nastaviti sa svojim životima. Mi smo njihov glas, moramo biti ponosni što na discipliran način možemo biti korisni za njih, što možemo za naše narode izgraditi bolju budućnost. Hvala lijepa. Hvala vam Danas e, nastavljamo zasjedanje Europskog parlamenta koje je prekinuto 26. ožujka. Zapisnik i usvojeni tekstovi iz te sjednice su sada dostupni. Imali prigovora? Ne. Zapisnik je stoga usvojen. Nekoliko najava. Revizija kalendara za 2020 Europskog parlamenta. Tijekom posljednjeg sastanka konferencije predsjednika 2. travnja odlučio sam sa političkim vođama sazvati današnju sjednicu. Dakle, ova sjednica će se održati danas i sutra, 16. i 17. travnja, kako bismo glasali o novim mjerama komisije za borbu protiv COVID-19, kako bismo raspravljali i uskladili stajalište parlamenta o borbi protiv pandemije i njezinih posljedica. Kalendar za 2020. je dostupan na našim web stranicama. Komunikacija vezana uz izmjenu dnevnog reda. Konačni prijedlog dnevnog reda je dostupan na web stranici plenarne sjednice. Međutim, primio sam deset e, zahtjeva e, za hitan postupak e, u skladu sa poslovnikom kako bi se dodale sljedeći zakonodavni tekstovi koji su povezani sa uzbunom vezanom uz COVID-19. Dakle, izmjena e, višegodišnjeg financijskog okvira, razdoblje 14-20, prijedlog izmjene proračuna 1 kroz 2020, prijedlog izmjene proračuna 2 kroz 2020, pokretanje instrumenta za fleksibilnost za 2020, pokretanje instrumenta za fleksibilnost 2020, 2056, pričuva za nepredviđene izdatke u 2020. Specijalne mjere za veću fleksibilnost u korištenju europskih strukturalnih i investicijskih fondova, uvođenje specifičnih mjera za borbu protiv krize vezano uz COVID-19, specifične mjere za oblažavanje posljedica COVID-19 u sektoru e, ribarstva, medicinski proizvodi i nakon konzultacije sa svim političkim klubovima predlažem sljedeće izmjene dnevnog reda izjave Vijeća i Komisije o koordiniranom djelovanju Europske unije u borbi protiv pandemije COVID-19 i njene posljedice. Rasprava će se održati od sada pa do 12 sati. Kada je riječ o e, glasovanju za e, današnji i sutrašnji dan, ovako ćemo e, djelovati. Dakle, sutra ćemo raditi od 9.30 do 10.30, glasovat ćemo o ovim hitnim mjerama i o prvom e, skupu amandmana, dakle vezane uz posljedice i pandemiju COVID-19. Dakle, prvi rezultati prvog glasovanja predviđeni su za 13.30. Druga sesija glasovanja od 13.30 do 14.30 glasovat ćemo o izmjeni višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014-2020 te o drugom skupu amandmana vezani uz zajedničku rezoluciju u, na temu zajedničko djelovanje Europske unije protiv pandemije COVID-19 i njegovih posljedica i rezultati će biti najavljeni u 17 sati. Treća sesija glasovanja od 17 do 18 sati te glasovanje o trećem skupu amandmana te prijedlogu zajedničke rezolucije. Najava, odnosno objava rezultata je predviđena za 2030. i Četvrto glasovanje od 20.30 do 21.30. Glasujemo tada o četvrtom skupu amandmana te prijedlogu zajedničke rezolucije. Objava rezultata u 22.50, a sjednica će se zatvoriti u 23. Sutra započinjemo s radom u 9 sati, prvi krug glasovanja od 9 do 10 sati i to o sljedećim točkama. Prijedlog izmjene proračuna 1 2020 i 2 2020. Nadalje, dva dokumenta vezana uz mobilizaciju instrumenta za fleksibilnost za 2020. Treće, dokument vezan uz pričuvu za nepredviđene izdatke. Potom tri e, dosjeja u postupku suodlučivanja vezanih, vezano uz paket Korona 2 te medicinski proizvodi na objava rezultata u 12.30. Druga sesija glasovanja to započet će u 12.30 pa do 13.30 konačno glasovanje o prijedlogu izmjena proračuna 1 kroz 2020 i 2 kroz 2020. Dva dosija o mobilizaciji instrumenta za fleksibilnost za 2020 dosje vezan uz e, mobilizaciju pričuve za predviđene izdatke, potom glasovanje o paketu Korona 2, medicinski proizvodi te zajednička rezolucija vezana uz koordinirano djelovanje Europske unije borbi protiv COVID-19. Najav rezultata u 16 sati. Potom treća sesija glasovanja je konačno glasovanje o sljedećem prijedlogu rezolucije COVID-19. Moguće da će se to održati od 16 do 17 i da će se rezultati objaviti sutra u 19.30. Potom četvrto glasovanje vezano uz eventualne amandmane, odnosno konačno glasovanje o rezoluciji o COVID-19 će se održati od 19.30 do 12.30, objave rezultata u 22.30. Na taj način će se sjednica dakle završiti sutra u 23 sata. Ima li prigovora? Nema. Onda je ovo usvojeno. Prije nego što nastavimo sa raspravom, želim vam priopćiti da ćemo u 9.30, evo, odnosno sada, otvoriti prvi krug glasovanja. ono će biti otvoreno od 9.30 do 10.30. Sva današnja glasovanja su poimenična glasovanja. E, zastupnici će moći provjeriti rezultate glasovanja u dokumentu koji će danas biti objavljen na web stranici plenarne sjednice. I sada dolazimo do izjava vijeća i komisije koordinirano djelovanje Europske unije u borbi protiv COVID-19 i njegovih posljedica i dajem riječ predsjedniku Šarlu Mišelu. Izvolite. Prego, lei parola. Merci, Hvala Gospodine predsjedniče, predsjednice komisije, dame i gospodo, izuzetno mi je drago što danas mogu govoriti na ovoj suštinskoj raspravi, budući da tu imamo živi primjer europske demokracije, bez obzira što imamo izuzetnu i bez presedana e, krizu i događaje u Europi. Ono što bih prvo želio reći je da imam podršku onima koji su direktno ili neizravno pogođeni ovom krizom koja pogađa Europu i svijet. Želimo također zahvaliti svim građanima i građankama e, na europskoj razini koji su se mobilizirali i prihvatili isto tako ograničenje temeljnih sloboda koji se isto tako tiču e, vašeg e, privatnog života u svakom slučaju ne, slučaju ne smijemo oklijevati, ne smijemo sumnjati. Ono što trebamo je da budemo solidarni između građana, između država u Europskoj uniji, ali i u svijetu. To je ono što moramo napraviti e, čvrsto i odlučno. Želio bih e, s vama e, podijeliti neke informacije kako bih pokazao kako je Europsko vijeće sa državama članicama e, preuzelo odgovornost. Imali smo tri videokonferencije koje su bile posvećene ovoj krizi koronavirusa. Tamo smo pokušali svakodnevno poboljšati i koordinirati djelovanje između europskih zemalja. Vi ste u svakom slučaju shvatili. E, prva ambicija kad smo vidjeli koliko je široka kriza je da smanjimo učinak da e, ohrabrimo usvajanje mjera to uključuje i restrikcije na granicama to naravno se tiče i unutarnjeg tržišta s druge strane smo se mobilizirali kako bismo podržali e, naše znanstvenike koji rade zbilja danonoćno na iznalaženju i cjepiva i lijekova moramo mobilizirati napore e, i isto tako smo kroz jednu videokonferenciju na, pokušali napraviti to da na znanstvenom planu pronađemo, pronađemo rješenja i terapiju i cijepiva. Kad govorimo o zadnjem Europskom vijeću, tu e, imamo dva, dvostruki mandat koji je dan i komisiji i vijeću ministara. Radi se o planu rada e, u okviru preporuka i dobrih praksi. Tu trebamo u svakom slučaju jačati veću suradnju i najveću suradnju između država članica kako bismo progresivno izašli iz ovih restriktivnih mjera koje su većina država članica morale usvojiti. Drugi dio mandata se tiče e, E, predlaganja zajedničke strategije šefovima država i vlada kako bismo osmislili strategiju gospodar, oporavka gospodarstva, ali ne samo oporavka nego i transformacije. E, moramo napraviti to da sutra imamo više snage, suradnje, mogućnosti zajedničkog rada. Ovdje bih sada želio e, s vama podijeliti ono što ja mislim da su četiri poglavlja koja, su, koja se tiču otvaranja rasprave i poduzimanja mjera. Prvi dio naše strategije za postizanje uspjeha je jedinstveno tržište Moramo u svakom slučaju zadržati funkcioniranje jedinstvenog tržišta. No, s druge strane, moramo ga i produbiti i ojačati, budući da je to naša najvažnija snaga na europskoj razini. I izuzetno je važno je da i digitalna agenda i zeleni plan ni u kojem slučaju e, ne smiju biti e, zaboravljeni. To će biti zapravo prvi prioriteti jačanja strategije iz sljedećih mjeseci i sljedećih godina. Ono što je izuzetno važno da također ojačamo snažnu industrijsku e, strategiju, a moramo također i ojačati mrežu e, malih i srednjih poduzeća Europske unije. Ta e, mreža treba biti podrška MSP-ovima kako bismo osmislili snažnu strategiju za budućnost. A kad govorimo govorimo o kružnom gospodarstvu, to je nešto što se također mora jače e, razviti. E, Europska komisija je već najavila neke mjere. Budući da ta snaga unutarnjeg tržišta i mogućnosti razvijanja kružnog gospodarstva je isto tako nešto što počiva na digitalnoj agendi. Tu moramo u svakom slučaju imati isto tako i stratešku neovisnost Europske unije. To se mora sve uzeti u obzir. E, moramo imati snažne, e, snažnu europsku aktivu kako bismo isto tako jačili euro u svijetu. Još jedna druga važna stvar je mogućnost da se osmisli snažna strategija za e, veliko ulaganje. Moramo imati tu nacionalnu dimenziju, no također i europsku ambiciju i dimenziju E, moramo ojačati naše političke napore kako bismo osmislili i pravi europski proračun. E, mi smo govorili i imali smo rasprave o toj teškoj temi tijekom proteklih mjeseci, no moramo vidjeti na koji način u budućnosti ovim europskim proračunom možemo dati neke instrumente kako bismo ojačali snažnu strategiju koja nam je potrebna za našu zajedničku budućnost. Europska investicijska banka je u tom smislu jako važna. Znate u svakom slučaju da sam i prije nekoliko tjedana i prije korone govorio o tome da se mora pojačati kapital Europske investicijske banke kako bismo imali tu polugu usredotočavanja na suštinska ulaganja. Tu moramo imati tu suštinsku dimenziju solidarnosti u okviru e, unutarnjeg tržišta, a to sve u svijetlu levan, e, zajedničkih pravila za sve svi moramo imati zajedničku ambiciju postizanja rezultata kako bismo zbilja odgovorili na ovaj izazov. Drugi, zapravo treći dio i treća točka je akcija izvan Europske unije. E, tu je djelovanje Europske unije više nego ikad prije važno kako bismo promovirali naše vrijednosti. Naravno, mnoge stvari se stavljaju na kušnju i to pitanje vanjskog djelovanja je nešto što je nama u svakom slučaju prioritet. Mi smatramo da će odnosi sa europskim e, kontinentom u budućnosti biti još e, važniji i jako je važno da u tom smislu u kratkom i srednjem e, roku jasno naznačimo e, ambicije. Moramo tu djelovati na području njihovog duga koji snažno pritiše njihova gospodarstva. No isto tako na srednji i dugi rok moramo imati ambicije zajedničkog partnerstva e, vezano uz infrastrukture u okviru digitalne agende, u okviru zelenog plana, e, klimatskih promjena i tako dalje. Ono što je izuzetno važno je da osnovno Mislimo objektivnu e, alijansu i e, savez u e, sljedećim mjesecima. I četvrta točka Moramo si postavljati pitanje upravljanja na europskoj razini, no također i otpornosti. Na koji način možemo izvući lekcije iz ove e, krize kako bismo bili jači u, sutra, u budućnosti, kako bismo ojačali i ove procese upravljanja i procese solidarnosti i suradnje. E, ova konferencija za budućnost e, Europe, o budućnosti Europe, isto tako može biti početna točka pokazivanja te e, ambicije. Da, to e, mora biti stvaranje jednog europskog prostora gdje će i europski građani e, izreći svoje mišljenje o tvojoj ambiciji, a mi isto tako moramo pokazati da smo ambiciozni. Moramo postići tu strategiju transformacije i oporavka, a kako bismo to postigli, onda vrijednosti, solidarnosti, e, slobode i tako dalje moraju biti svjetionici koji nas osvjetljavaju. E, moramo se e, zbilja uhvatiti u koštac sa ovom krizom, sa ovom situacijom, moramo izdići glavu iz vode i moramo postići, pokazati gdje je smjer u kojem trebamo ići. Moramo biti pokretač. Kao što vidite, pred nama su veliki izazovi Europska povijest je pokazala da kad smo u najtežim situacijama, kad mislimo da su prepreke neprebrodive, da onda nađemo resurse, da budemo solidarni, da se okupimo, udružimo i da zajednički se angažiramo na području jedinstvenosti. U Europi imamo mišljenja, različite senzibilnosti, različita viđenja, no e, moramo biti odlučni optimistični moramo zbilja e, snažno željeti da profunkcioniramo taj e, to srce demokratske srce Europe i u tom smislu sam uvjeren da ćemo zajednički moći napraviti korak naprijed možete u svakom slučaju računati na nas i na mene za e, uspostavljanje tog uskog dijaloga između različitih e, europskih institucija. U svakom slučaju možete računati na Europsko vijeće uzimajući u obzir realnost e, Europskog vijeća i država članica. Mi ćemo u svakom slučaju napraviti sve kako bismo išli u najboljem pravcu. Presidente. Hvala vam gospodine predsjedniče. Želio sam najaviti da sada otvaramo prvi krug e, glasovanja. Dakle, otvaram glasovanje i dajem riječ predsjednici von der Leyen, predsjednici komisije. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče parlamenta, gospodine predsjedniče vijeća, dame i gospodo zastupnici, na koji način iskazati bol koju osjeća Europa i kako opisati su patnju u svijetu. Molimo e, za sve one koji prolaze kroz e, razdoblje tuge i gubitka. Mi ćemo se stalno sjećati svakoga od vas. Sjećat ćemo se i Julie, mlade francuskinje, pred njom je bio čitav život. I Jana, češkog povjesničara koji se bavio, koji se borio za vrijednosti ili Džina, talijanskog liječnika koji je iz mirovine, koji se iz mirovine vratio ponovno u bolnicu da bi pomogao. Potom je tu gesta Suzan, ona je ostavila, prepustila svoj respirator e, osobi mlađoj od sebe. Potom tu je Francis koji je također stradao. Prisjećamo se i Poljakinje koje neće vidjeti odrastanje svoga djeteta i španjolskog, mladog španjolskog nogometaša kojim se neće ostvariti san. Nećemo zaboraviti majke, očeve, braću i sestre, mlade i stare sa sjevera, juga, istoka ili zapada, prijatelje, kolege, susjede daleke i bliske. Svi mi imamo tu nešto e, za reći i svi se želimo požaliti, zaplakati na nečijem ramenu. Svaka od ovih e, tragedija nas pogađa. Međutim, također nas osnažuje u našoj odlučnosti da učinimo, odnosno da spasimo što je više moguće života. Poštovani zastupnici, ne možete svladati pandemiju ove brzine i ove skale o istinom, istinom o svemu. To su brojke, to je znanost, to su predviđanja, ali i naša vlastita djelovanja. Istina je, nitko nije bio doista spreman na ovo. Previše nas nije bilo tu kada je na početku Italije trebala pomoć. I zato je, bi bilo dobro da se cijela Europa ispriča. Ali isprika vrijedi ukoliko uz nju promijenimo i ponašanje. Istina je. Vrlo brzo smo shvatili da moramo štititi jedni druge da bismo zaštitili i sebe. I istina je da smo mi sada postali najveće srce solidarnosti. Sada vidimo pravu Europu, Europu koja je ovdje za svakoga od nas onda kada mu je najpotrebnija. Imamo bolničare iz Poljske, kolege iz Češke koji spašavaju živote u Italiji, bolnice u Češkoj pomažu bolesnicima iz Francuske. Pacijenti iz Bergama putuju u Bon u klinike. Medicinski proizvodi idu iz Litve u Španjolsku, respiratori iz Danske u Italiju. Vidjeli smo medicinsku opremu da ide u svakom pravcu u Europi. Tko god može nešto dati nekome kome je potrebno. I zbog toga sam ponosna što sam Evropljanka. Naravno, tu postoje još uvijek oni koji žele upirati prstom, koji izbjegavaju krivnju. to su, tu su tu oni koji se služe populističkom retorikom. I njima želim poručiti, ma prestanete, prestanete, imajte hrabrosti reći istinu. Imajte hrabrosti zalagati se za Uniju, zato što će nas Unija izvući iz svega ovoga i sutra ćemo biti onoliko snažni koliko snažni uspijemo biti sada. I ukoliko je potrebna inspiracija, pogledajte način na koji evropski građani surađuju. Tu je empatija, skromnost, humanost. I doista im svima odajem počast. Tu su vozači koji prevoze hranu i robu, trgovci, Potom osobe koje rade u trgovinama, tu su i oni koji plješću na balkonima. Tvrtke mijenjaju proizvodne linije kako bi proizvodi, proizvodili proizvode koji su nam potrebni. Potom imamo dobrovoljce iz Portugala koji šiju maske za susjede. Imamo sedmogodišnjeg pijanista koji je koji je osmislio simfoniju za ova teška vremena. E, doista mislim na svi njih, ali na naše heroje, to su liječnici, medicinske sestre, osobe koje rade u staračkim domovima. Oni su ti sa ranama na licima i sa tragičnim slikama kojim prolaze pred očima. Oni su ti koji drže za ruku bolesnike, čine to nježno, poput obitelji koje se ne mogu brinuti za svoje bolesne. Oni spašavaju naše živote i našu čast. Njih moramo zaštititi da bi oni sve nas zaštitili. I na njih se moramo koncentrirati. I zbog toga smo osmislili natječaj za nabavku medicinskih proizvoda i to smo centralizirali, a sve kako bismo pomogli najranjivim skupinama. Zato smo osmislili i jednu grupu stručnjaka u Europi koja se sastaje, oni razmjenjuju svoja saznanja, a sve kako bismo e, spašavali živote. Dakle, nema tu carina, nema tu blokade uvoza kada je riječ o medicinskoj opremi, i na početku mjeseca smo dali jedno važno obećanje. Stavit ćemo na raspolaganje svaki euro koji će se iskoristiti na najbolji mogući način da bi se spasili ljudski životi i zbog toga smo predložili da se financijska sredstva na raspolaganju izdvoje u fond za pomoć. Govorimo o 3 milijarde eura koje će se moći iskoristiti i uputiti tamo gdje je to najpotrebnije. Jesu to medicinski testovi, jesu li to respiratori, pomoć najslabijima, potpora onima koji se nalaze u izbjegličkim kampovima. Svaki dostupan euro će se iskoristiti za borbu protiv koronavirusa. Ovdje jamčimo i potpunu Fleksibilnost, instrumenti i financijska sredstva se mogu koristiti u svakoj regiji. To je neovisno o uobičajenim ograničenjima kao što su um, uvjeti koje inače imamo na snazi i tako dalje. Ovaj tekst koji ćemo danas usvojiti znači sve ono najviše što Europska unija može učiniti. Europa se i prije susretala sa krizama, ali nikada nismo imali ovakvo zatvaranje ekonomskih djelatnosti. Nikoga ovdje ne možemo e, kriviti za to i svima će biti potrebna pomoć. Zato će nam trebati izvanredne mjere i naše gospodarstva jednostavno moraju biti spremna što prije stati na noge. I ovdje također važno govoriti istinu. Europa je učinila više u zadnja četiri tjedna nego li je učinila u prve četiri godine prošle krize. Naše su pravila sada fleksibilnija nego ikad. Usvojili smo sheme kojima ćemo dati milijardu eura hrvatskim tvrtkama, da ćemo novac grčkim malim i srednjim poduzećima, da ćemo novac portugalskim ribarima. Imam tu još jako puno primjera koje bi vam mogla iznijeti Belgija, Estonija, Švedska i tako dalje. Prvi put u našoj povijesti u, u, aktivirali smo svu dostupnu fleksibilnost iz naših paketa. To je suradnja sa Europskom središnjom bankom još nismo imali ovakvu financijsku i fiskalnu snagu. I prošle godine odluke europskih ministara financija govorimo o dodatnih 500 milijardi eura koje će biti stavljene na raspolaganje onima kojima je to potrebno. Zbog toga tražimo od europskih država članica da što prije pokrenu mjere iz scheme za zaštitu nezaposlenih. 100 milijardi je na raspolaganju vladama ukoliko je vaš poslodavac smanjio vaš broj radnih sati ili ukoliko ste samo zaposleni potrebna vam je pomoć. Taj program koji smo nazvali SURE će omogućiti da tvrtke nastave sa svojim aktivnostima. Drugo, to je definicija, prava definicija europske solidarnosti. Država članica koja bude mogla će osmisliti jamstva kako bi mogli podržati one koji su najteže pogođeni u određenoj državi članici. Kao rezultat toga naš zajednički odgovor je daleko iznad 3 trilijuna eura. To je najimpresivniji odgovor na ovakvu krizu. Ali znamo da će nam biti potrebno još više, mnogo više. Ovo će biti utaka na duge staze i sutrašnji će svijet biti puno različitiji od današnjeg. Uvaženi zastupnici, ja sam uvjerena da Europa može oblikovati taj budući svijet. Koliko budemo zajedno radili i koliko budemo ponovno otkrili svoj pionirski duh, htjela bih ovdje reći neš, nekoliko riječi iz manifesta iz Ventotenea. Njegovi su autori Ernesto Rossi i Altiero Spinelli, dakle naši osnivači. Oni su ovo napisali u zatvoru na udaljenom otoku kada se učinilo da je san u Ujedinjenoj Europi izgubljen. Oni su nam uputili sljedeće riječi. Došao je trenutak u kojem moramo odbaciti stare terete. Moramo biti spremni za novi svijet koji dolazi, koji će biti toliko različit od onoga što smo zamislili. Dragi prijatelji, evo, još jednom je došao takav trenutak. Trenutak da iza nas ostavimo stare podjele, svađe, optuživanja. Da napustimo svoje e, rovove, da e, budemo spremni za taj novi svijet, da iskoristimo sve što nam je na raspolaganju, našu, našu, našu zajedničku snagu. Osnova za to e, mora biti održavo, održivo gospodarstvo, održivi način života. Ovaj novi svijet od nas traži hrabrost, povjerenje i solidarnost. Biće potrebne snažna ulaganja da bismo ponovo pokrenuli svoja gospodarstva. Potreban nam je Maršalov plan za oporavak i to moramo s mjesta osmisliti. Imamo samo jedan instrument na raspolaganju. To je dakle nešto što treba s mjesta djelovati, mora biti transparentno i mora biti otporno na vrijeme instrument za koheziju, konvergenciju i ulaganja. I to je evropski proračun. Evropski proračun će biti glavni zamašnjak našeg oporavka. I zbog toga sljedeći sedmogodišnji proračun mora biti drugačiji nego li smo ga osmislili, baš kao što je rekao Spinelli. Iskoristit ćemo snagu koja proizlazi iz europskog proračuna kako bismo potaknuli velika ulaganja koja će biti potrebna da se ponovno izgradi jedinstveno tržište u razdoblju nakon koronavirusa. Predvidjet ćemo ovdje značajna sredstva na početku proračunskog razdoblja kako bismo se odmah mogli uhvatiti u koštac sa teškoćama. Zato što je ova kriza drugačija od e, svih prethodnih. Ona pogađa zdrave tvrtke jer nema nikakvih javnih aktivnosti. I zbog toga će nam biti potrebna inovativna rješenja, pomoć MFF-a. Tu ćemo trebati pokrenuti značajna privatna i javna ulaganja. To će potaknuti naša gospodarstva, a ujedno ćemo doći do zelene, digitalne, održive Europe. Na taj način ćemo preoblikovati našu industriju i usluge prilagoditi ih novoj realnosti. To znači ulaganje u digitalne tehnologije, infrastrukturu, inovacije kao što je 3D, printanje. To će nam omogućiti da budemo neovisni i da iskoristimo nove prilike. To također znači udvostručiti novac u strategiji za rast. Kako se bude ubrzavao globalni oporavak, globalno zagrijavanje se neće zaustaviti. Bit će najvažniji ovi prvi koraci. Treba pronaći odgovarajuće početne projekte. To će biti od ključne važnosti. Moderno, kružno gospodarstvo će značiti da nismo ovisni ni o kome. To će ojačati našu otpornost. To je polka koje moramo izvući iz krize. Moramo ulagati u inovacije, u održive izvore energije, čist promet. I to će pomoći oporavku prirode. To će biti izuzetno važne stvari. Ovo neće biti dobro samo za naša gospodarstva i za okoliš, već će i smanjiti našu ovisnost. Moramo također imati na umu još jednu stvar. Kriza je simetrična, ali oporavak neće biti simetričan. Jer ne samo da je virus pogodio jače neke regije, već će to značiti da će se neke regije brže gospodarski oporaviti od nekih drugih. I zbog toga će kohezija i konvergencija biti važnije nego ikad. Jedinstveno tržište i kohezijske politike su dvije strane istog novčića. Morate osigurati prosperitet diljem Europske unije. Uvaženi zastupnici, to je Europa za koju sam uvjeren da, uvjerena da se može pojaviti nakon ove krize. Moramo zaštititi živote i naš način života. Moramo biti otvoreni prema svijetu, ali pobrinuti se za sebe. Otporni, zeleni, digitalni. Moramo zajednički ulagati u budućnost. To je put ka oporavku. To će biti dug put. Svijet će tu pokušati pronaći svoj put. Kriza će nanovo definirati našu politiku, geopolitiku, pa i samu globalizaciju. I u tom novom svijetu Europa će se trebati držati zajedno. Kada pogledam našu uniju, vidim na dijelu svu tu ljudskost i ingenioznost. Znam da ćemo upravo to napraviti. Uvaženi zastupnici, kaže se da e, snažna duša jako sjaji nakon svakog izazova. I zato ovo tu stojim pred vama sada sa hrabrošću, sa povjerenjem, sa solidarnošću i znam da će sutra duša Europe sjajiti snažnije nego ikad. Neka, du, dugo živi Europa. Grazie, presidente. Hvala vam, predsjednice. Sada ćemo saslušati predstavnike klubova zastupnika. Ovdje ćemo se videokonferencijom povezati sa nekim predsjednicima klubova. Nadamo se da će sve ovo uspješno funkcionirati. Evo, na taj način ćemo malo eksperimentirati sa novim e, tehnologijama koje su nam na e, raspolaganju. Predsjednik Gonzales Pons e, za klub EPP-a. Izvolite. Dragi Davide, dragi Šal, draga Ursula. Hvala što ste ovdje fizički prisutni s nama. Parlament se ne može zatvoriti, ne možemo se pretvoriti u instituciju na daljinu tijekom epidemije. Institucije i parlament posebno su ključni za funkcioniranje demokracije. Mi smo danas ovdje, no milioni građana su se pitali gdje smo bili kad e, je sve počelo. Kao što je rekla Ursula, da, u svakom slučaju mogli smo i reagirati i brže i bolje i zajedno. I u tom smislu moramo predstaviti i isprike. Europske institucije nisu ni u kom slučaju odgovorne za ovu pandemiju, no morali su, morale su reagirati puno brže. Mi u svakom slučaju trebamo prestati isto tako naše starije ljude tretirati kao osobe kojima je potrebna manja briga. Kad smo čuli e, da dolazi virus iz Kine, mislili smo da e, će se to završiti prije e, ljeta. Isto tako vidjeli smo u Španjolskoj 5000 ljudi koji su umrli u okviru domova za starije. Moramo uvijek uzeti u obzir i najstrašniju hipotezu, a ne onu najoptimističniju. Da, sada mislimo da se možda virus neće e, ponovo vratiti u budućnost, jer što ako se vrati u budućnost? Druga E, drugi val e, španjolske gripe 2018. godine je bio najsnažniji. Što će se dogoditi ako se to e, sve proširi na Afriku i na Srednji istok? Da, ne trebamo uvijek sve dramatizirati, no ni u kojem slučaju ne smijemo nikad isključivati ono najgore. U Kini sve je počelo i tamo je 3300 ljudi umrlo. U Španjolskoj imamo 18 17 tisuća mrtvih. E, Italija ima 21 tisuću mrtvih a Italija i Španjolska vjerojatno imaju najsnažnije zdravstvene sustave u svijetu i onda si postavljamo pitanje što se uopće dogodilo i ko, kakve su to e, e, stvari trebale biti poduzete kad smo čuli ono što se događa u Kini. Ni u kojem slučaju ne smijemo lagati laž e, ubija. Mi imamo e, svi osjećaj da e, vijeće uvijek odgovara istim e, receptima i istim metodima. Da, gospodine predsjedniče, izuzetno je važno da inoviram, inoviramo, a neki dolaze u Brisel samo da vide koliko novaca mogu dobiti, a drugi pak dolaze kako bi provjerili da drugi ne dobiju e, previše novaca, naravno iz njihove perspektive. Da, Moramo u svakom slučaju imati na umu da tako grčevito branjenje nacionalnih interesa je nacionalizam. E, smrt e, pogađa sve, virus pogađa sve i ne smijemo sada ni u kojem slučaju upraviti razliku između različitih e, država, različitih dobnih skupina, različitih nacionalnosti i tako dalje. Dame i gospodo, moramo reagirati reagirati sada. I što sad? Što ćemo zaključiti e, što se tiče našeg odgovora? Da je kineska diktatura efikasnija od demokracije? Ne, nego da mi nismo e, dovoljno efikasni. Moramo biti patrioti. Mm, to, e, no prije svega moramo pokazati koje su prave solucije. Ako se Europska unija ne uspije uhvatiti u koštaca sa ovom pandemijom, onda čemu služi Europska e, unija. E, u svakom slučaju moramo napraviti veliki napor konsenzusa i nadam se da će to isto tako biti i primjer e, za vijeće. Imamo tisuće ljudi u Španjolskoj koji su bolesni, tisuće koji su mrtvi. Ne smijemo biti nacionalisti, ne smijemo lagati. Španjolska gripa je e, e, pogodila zato što je bilo gladi. Hvala. Sada ćemo vidjeti hoćemo li uspjeti čuti što nam ima za poručiti. Gospođa Perez, izvolite Irača, imate riječ. Izvolite. Gracias, presidente Sassoli, presidenta von der Leyen, presidente Michel. Permítame que... Predsjednice von der Leyen, predsjedniče Michel, ja ću tu sad reći svoje prve komentare i prije svega ću posvetiti svoje riječi e, onima koji su bolesni u bolnicama ili onima koji liječe ljude u bolnicama. Mi imamo toliki broj profesionalaca koji izlažu svoje živote kako bi nam pomogli. Tu naravno mislim na e, bolničare, e, doktore, no, negovatelje, no isto tako i one u supermarketima, e, oni koji čiste naše prostore, moramo se sjetiti svih njih i reći im veliko hvala. Ovo je krucijalno vrijeme u našoj, e, našoj povijesti. Mogu reći da nas e, pandemija pogađa na način bez presedana. Sve se promijenilo i u svakom slučaju ne shvaćamo koliko je obujam svega toga. Ljudi ovise o nama odluke koje sada donosimo će odrediti budućnost Europe koja će ili biti snažnija ili će ljudi izgubiti vjeru u nju. U ovoj krizi smo vidjeli također i sebične reakcije. No, vidjeli smo polako, polako da se solidarnost e, izgrađuje u trenutku nakon drugog svjetskog rata kad je kontinent bio uništen morali smo ga obnoviti morali smo vratiti blagostanje za sve e, ovu krizu možemo usporediti e, sa e, maršalovim planom nakon velike krize 1929. godine. Moramo ojačati isto tako, zaštititi strateške sektore u Europi. Moramo biti ambiciozni, moramo izgraditi Europu na novim temeljima. Vidimo također velike nejednakosti u Europi između regija, između zemalja. Ne smijemo da e, to e, utječe na naše e, politike, nego prije svega moramo imati javne politike koji će ići u smjeru oporavka. Moramo je prije svega ojačati politike u zdravstvenom sektoru kako bismo osigurali da se milijuni građana podržavaju, oni koji su izgubili svoja radna mjesta, koji ne mogu platiti svoju stanarinu, koji ne mogu otplatiti kredite. Moramo pokazati solidarnost i poduzeti sve mjere kako bismo osigurali da Europa bude snažnija u budućnosti. To znači također da moramo osmisliti i obveznice za obnovu. Moramo stvoriti gospodarstvo koje će poštivati e, okoliš u ovoj krizi shvaćamo da tehnologija mora biti demokratizirana i mora biti prisutna u svim kućanstvima za sve. Mm, imamo isto tako e, povećanje komunikacije među e, svima i isto tako određena djeca zato što nemaju tehnološke alate ne mogu e, na pravi način pratiti školu preko interneta. Mnogi problemi koje sada vidimo nisu novi. Govorili smo o nekim instrumentima već puno i prije krize, no ove mjere sada postaju još hitnije i potrebnije sada. Ono što je izuzetno važno je da se preobrazba dogoditi. U ovoj rezoluciji e, u koju smo e, pregovarali u okviru četiri velike političke skupine u parlamentu je da prije svega e, moramo imati jedinstvo. Bilo bi dobro i da drugi klubovi tu e, rezoluciju podrže. Sada nam je potrebna politička volja i hrabrost. Svjesni smo naše povijesne odgovornosti danas Jako je važno da prebrodimo političke i nacionalne limite i moramo reagirati u interesu svih europskih građana. Moramo sada poduzeti hitre mjere, a zatim ići još dodatne mjere u srednjem i dugom roku. Moramo osmisliti mrežu, sigurnosnu mrežu koja će omogućiti ljudima da prežive. Mnoge e, akcije su potrebne sada. Ako ne napravimo te potrebne korake, onda će e, učinak krize biti snažniji u budućnosti. Moramo se moći vratiti u svakodnevni život, no ne isti kao prije. Jako je e, E, žalosno što smo vidjeli da predsjednik Trump e, ukida pomoć svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Moramo snažno reagirati na to. Moramo osigurati da svaka europska država se može oporaviti od ove krize. Bilo bi neprihvatljivo da ova zdravstvena kriza još više produbi nejednakosti u Europskoj uniji. Mnogi e, su izgubili povjerenje u Europsku uniju, no ipak vidimo da mnogi još vjeruju u Europsku uniju, no očekuju puno više i imaju većih, veće e, nade. Jako je važno da sada pokažemo što možemo napraviti. Vijeće i komisija možda nisu od početka odgovorili na izazove, no ono što je izuzetno važno je da sada Europski parlament poziva obje institucije da odgovori na izazove i to na svim razinama. Kažem svima jasno, imamo vremena, ali ne smijemo gubiti vrijeme i to je naša odgovornost. Hvala vam. Sada dajem riječ predsjedniku Čološu. Izvolite.